Nadležne vlasti Francuske objavili su da su Thierry Cornier i e, Patricia Lalonde izabrani za zastupnike Europskom parlamentu umjesto zastupnica Sylvie Goulard i Marielle de Sarnez i e, to od 18. svibnja 2017. godine. Europski parlament prima na znanje njihov izbor, želi im dobrodošlicu i podsjeća da će oni biti punopravni zastupnici u skladu s pravilima poslovnika.